Nadležne službe Republike Češke, Rumunjske, Bugarske i Mađarske su mu obavijestile o, o novim zastupnicima. To su gospodin Jiži Pajne, Razvan Popa, Asim Ahmedov Ademov i gospođa Livija Jaroka stupa na dužnost 5., 13., 14. i 15. rujna 2017. Oni zamjenjuju gospodu Maha, Negreskoa, Gabriel i Galpelc. Želim dobrodošlicu novim kolegama i podsjećam ih e, da oni zauzimaju svoja mjesta u skladu sa e, poslovnikom parlamenta. Njemačke